Bon, euh, ouais, je peux dire mes chers collègues. Hvala, evo. Mogu li sada reći, dragi moji kolege, tu su Linea, Osla, Pepe i Ricardo. Dakle, ovdje imamo ne kvantitetu, nego kvalitetu. Evo, Kao što sam vam jutros najavio, započet ćemo s devetom točkom dnevnog reda. Radi se o razriješnici, razriješnici proračuna. Ja sam izvjestitelj za tu točku dnevnog reda. Jutros vas podsjećam da smo imali e, i razmjenu mišljenja o tome, a e, revizorski je sud objavio e, godišnje izvješće o proračunima, dok je 13. lipnja 2017. godine komisija objavila svoje izvješće o radu. Pozdravljam gospodina Matisana, predstavnika Europske komisije. Izvolite, gospodine Matisan. Hvala lijepa. Dopustite mi da govorim engleski. Kao što je rekao e, predsjednik odbora, ovdje se govori o razrješnici za proračun koji se daje Europske komisije u području e, e, za područje pomorstva i ribarstva. Revizorski sud u godišnjem izvješću u sedmom poglavlju govori o tome. I u godišnjem izvješću za 2016. godinu je revizorski sud rekao da je stavio naglasak za e, godišnje izvješće glavne uprave Mare. Dakle, su pregledali što je napravila glavna uprava Mare, međutim, da nisu imali nikakvih primjedbi na tome. Stopa pogrešaka koja stoji u godišnjem izvješću Revizorskog suda za poglavlje sedmo uključuje s potrošnju za razvoj okoliš i e, e, ribarstvo je uključeno u to, dakle nema specifične stope pogreške vezane za pomorstvo i ribarstvo. Revizorski sud dakle naglasio da nije bilo u sedmom poglavlju nikakvih problema vezani za ribarstvenu i pomorsku politiku. Dakle, u potpunosti smo dobili pokriće za naš rad. Što se pak troškova tiče, Stopa provedbe je vrlo visoka, dakle s povrta provedbe proračuna za 2016. godinu 99 za e, obveze plaćanja, 95 u samim plaćanjima. Prema tome, to je bilo pozitivno. I došli smo za faze zatvaranja za financijski e, okvir, a sve će se završiti kada se vidi da su operativni programi zaključeni i e, da nije bilo nikakvih e, izdataka koji ne bi trebali ulaziti u te kategorije izdvojeno je u plaćanjima, dakle 12 milijuna za 2016. godinu, ali od početka ovoga razdoblja zaprimili smo 164 milijuna potražnja za prijelazno razdoblje od država članica, pa tu vidimo e, da dolazi do određenih mm, e, pomaka, a e, uputili smo stavnim predstavnicima pisma u kojima ih molimo da države članice se drže onoga što je bilo predviđeno i tu pokušamo izvršiti pritisak na države članice da tako i postupe. Hvala lijepa. Hvala vama gospodine Matisan. Kao izvjestitelj moram reći da svake godine odbor za ribarstvo dvoje mišljenje o razješnici općeg proračuna Europske unije i to preda odboru za proračunski nadzor. Ove godine nema posebnih primjedbi po pitanju aktivnosti glavne uprave Mare za 2016. godinu. Međutim, ipak moramo reći da sve to skupa nije dovoljno detaljno izneseno u godišnjem izvješću revizorskog suda, što ne omogućuje da na dobar način se financijski upravlja što e, nije u redu. Moram reći da jako brinem još jednom što se tiče trošenja sredstava u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Moramo se zaista postaviti pitanje, kao što jesmo jutros, u, e, glav, e, s predstavnikom glavne uprave Mare što se tiče budućeg e, fonda za pomorstvo i ribarstva jer se bojim da nam kažu vi ne trošite sredstva, prema tome nema smisla da vam se da toliko novaca. Evo, toliko imam ja reći o toj razreznici. Kolega Blanko Lopez traži riječ, pa ću mu dati riječ. Puno hvala. Čekamo dakle e, definitivno izvješće kako bih e, mogao dati komentare. A nadam se e, da se slažemo, dakle da trebamo vidjeti bolje vezano za sredstva za 2016. godinu. Dakle, općenito bilanca je pozitivna, međutim, s obzirom na izvješća kako revizorskog suda, tako i glavne uprave Mare vidimo da je financijsko upravljanje e, dobro i dalje, te da odgovara e, odgovarajuće dakle stopu pogreške. Trebalo bi dakle imati e, stopu pogrešaka baš za pomorstvo i ribarstvo jer bi to izbjeglo da e, se imaju e, jednaki podaci kao i po pitanju razvoja i e, drugih područja. Mi želimo smanjiti stopu pogreške, ali želimo također insistirati da nastavi na ovom dobrom putu raditi i dalje Europska komisija. Hvala. Javlja li se još tko za riječ? Ne. Gospodine Matison, nije vam postavljeno previše pitanja. Ako ne želite ništa drugo dodati, moram jednostavno reći da sam eto shvatio što je rekao kolega Blanco Lopez. Slažem se s njegovom analizom i e, takav ćemo prijedlog e, i e, uklopiti u naše izvješće i to vrlo brzo. Hvala. Prijedlog izvješća bić, ovog mišljenja bit će predstavljen u e, siječnju, usvajanje u veljači, a na odboru za proračunski nadzor usvajanje je predviđeno 19. ožujka 2018. godine. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, gospođi Toma. Ne, gospođa Toma nema. Hoćemo li raditi onda bez nje? Nema nje. Eh, možda ćemo se u kontrolnoj agenciji, možda da pričekamo da ona dođe. Odmah ćemo sada prijeći na delegirane akte. Vraćamo se dakle na šestu točku dnevnog reda. Radi se o delegiranim i provedbenim aktima. Jesu li ovdje predstavnici Europske komisije? Da. E, razmjena mišljenja s Europskom komisijom o delegiranim i provedbenim aktima. Trenutno ima deset delegiranih akata koji se bave e, ma, trenutno. E, I imamo vrijeme za prigovore do 20 do 20. prosinca, to je bilo za Južna mora, e, zatim za Sredozemno more imamo prigovor do 23. prosinca koje je moguće, a također i uredba korištenja kočarica T23 gdje se prigovor može uložiti do 30. prosinca i na kraju paket koji je vezan E, za e, plan za odbacivanje za plavu ribu u različitim e, morima, uključujući na kraju i losos u Baltiku, gdje su rokovi do 24. siječnja. Dajem riječ predstavnici Europske komisije, gospođi Linkute. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, s obzirom da imamo ovdje uloženu rezervu na delegirane akte, ja ću predstaviti osam delegiranih akata u tri bloka. U prvom bloku će biti tehničke mjere za Baltičko more, potom ću proći kroz delegirane akte za pridljene vrste i na kraju plan stopa otpačene ribe kada je riječ o pelagijskim vrstama. Evo, počet ću sa delegiranom uredbom komisije o uporabi alternativnih jakoća u Baltičkom moru. Dakle, ovdje imamo izuzeće od uredbe komisije iz 2013. godine. Akt je usven 13. listopada 2017. godine u Kopisi. Ribolov u Vatičkom moru je uređen tehničkim mjerama i mm, Europske komisije iz 2005. godine imamo tehničke mjere za Baltičko more i za jug. Aneks treći ove uredbe definira veličinu oka, e, oka mreže te e, također e, druga ribolovne instrumente u Baltičkom moru. Plan za upravljanje omogućava usvajanje tehničkih mjera u vidu delegiranih akata u svrhu postizanja ciljeva plana. Te mjere mogu predstavljati određene specifikacije, utvrđivanje ribolovnih instrumenata kako bi se smanjio negativni učinak ribolova na ekosustav. Delegirani akt time utvrđuje alternativne ribolovne e, mjere. Pri tome e, se utvrđuju manje, manji promjeri oka ribolovnih mreža, manjih od 120 mm. također se ograničava broj mreža na 80, a duljina na 9 metara. Nastavit ću sa planovima za prijednevne odbacivanje prijednevnih vrsta predloženi delegirane akte temelje se na, prijedl, na temelju prijedloga dotičnih zemalja članica koje su to pripremile na temelju svojih interesa u navedenim područjima. Prvi delegirani akt odnose se na Sjeverno more. Komisija ga je usvojila 20. listopada ove godine. Taj, to će zamijeniti postojeći plan. Delegirani akt sadrži nekoliko izmjena u odnosu na delegirani akt od prošle godine. E, izrađena je novi na delegirana uredba i utvrđuje se e, vrste koje, e, se vrste koje treba iskrcati. Nacrt delegirane uredbe također sadrži i dodatne vrste za koje vrijedi obveza izgleda za 2018. godinu. Predviđa se 2% de minimis izuzeća u slučaju slučajnog ulova, ulova za određene vrste. Također ovdje imamo i novu definiciju novu definiciju e, samih ribolovnih instrumenata. Što se tiče plana za e, otpačaj prilova. Dakle, ovdje imamo e, akt koji je usvojen 20. listopada 2017. godine i time se zamjenjuje se postojeći plan za E, sjeverozapadne vode. Sadrži nekoliko e, izmjena u odnosu na prošlogodišnji plan i stoga je izrađen na nova delegirana uredba komisije čime se definira, e, definiraju vrste obuhvaćene delegiranom aktom u odnosu na akt koji smo imali 2016. godine. Tu e, su definirane također i vrste e, za koje vrijedi obveza izgrcaja u 2018. godine. Snižavaju se stope za e, ciljene vrste. Također sadrži i novu definiciju ribolovnih instrumenta. I Posljednji e, plan jest plan za e, jugo zapadne vode. Usvojen je 20. listopada 2017. godine od strade komisije te zamjenjuje postojeći plan. E, novi amandmani, odnosno izmjene su sljedeće. Dakle, obuhvaća nove vrste, cine vrste, primjerice ugoticu e, pučanku, te također sadrži nove izmjene u odnosu na veličinu oka ribolovnih mreža. Također su tu e, i mm, e, de se izuzeća, primjerice za oslič. Sada što se tiče planova za pelagijske vrste, sva četiri delegirana akta temelje se na izemljeni e, dotičnog članka u novoj uredbi, te također slijede ono što imamo u postojećim propisima. Novi plan za pelagijske ribe kao i za lozu u Subatičkom moru komisija je usvojila. Imamo planove koje će isteći e, u siječnju 2018. godine. Moramo pričekati e, uredbu koja će omogućiti izmjene. Još jednom želim eh, zahvaliti svima vama koji ste dali podršku eh, i svoje doprinose u ovom pogledu. Naš cilj je da se ovi planovi usvoje što je prije moguće. Četiri nacrta planova poslane su tajništvu odbora 13, 30, 20. listopada u svrhu vašeg pravovremenog informiranja. Prošlog tjedna komisija je to usvojila i poslala vama na dvomjesečno razmatranje. Ja ću ih kratko sada predstaviti. Prvi je komisina delegirana uredba uspostavljajući plan za lozu u Baltičkom moru. Plan je usvojen e, u će biti usvojen 21. studenog ove godine, te definira e, zapravo ulov e, lososa. Ako i te e, također izlov lososa u definiranim uvjetima. Sljedeći delegirani delegirana uredba komisije jest uredba za određene vrste pelagijskih e, riba u jugozapadnim vodama. Usvojen je od komisije 21. studenog ove godine, te ovaj delegirani akt sadrži mm, sitne izmjene u odnosu na plan koji je usvojen 2014. godine. U njime su obuhvaćene e, nove vrste pelagijskih vrsta, primjerice za sukušu, šarana, e, sleće pižmolj i e, e, tunje dugokrilac. krilac Potom e, također sadrži i de minimis izuzeća, te također i minimalnu referentnu veličinu za očuvanje su ovdje sadržani. E, nadalje se revidiraju de minimis izuzeća za e, razdoblje 2018. godine 2019. godine, te također sadrže preporuke zemalja koje se odnosi na e, izlov ugotice pučanke, izlov e, tunja dugo krivca, te e, za inčun skušu i šaron, te, te druge ribne vrste. Potom sljedeće delegirana uredba komisija odnosi se na planove za pa planove za Sjeverno more i pelagijske vrste. Usvojen je 22. studenog ove godine te sadrži također e, sitne izmjene u odnosu na plan koji je usvojen 2014. godine. A uvodi obvezu iskrcaja e, za ulov e, skuše e, šaruna, ugotice pučanke te drugih vrsta, vrste koje su love u industrijske svrhe u Sjevernom moru. Također su u ovom delegiranom aktu utvrđene i de minimis izuzeća u odnosu na ono što je bilo u delegiranom aktu 2014. godine dvije de minimis izuzeća temelje se na preporukama e, zemalja, a odnose se na izlov skuše e, šaruna te drugih sitnih e, plavih vrsta, izlov kočama i na posljedku imamo posljednji delegirani akt koji ovdje želim predstaviti, a njime imamo delegiranu uredbu e, komisije e, za određene pelagijske vrste u sjeverno-zapadnim vodama. Usvojen je 24. studenog ove godine e, od strane komisije te sadrži također sitne izmjene u odnosu na delegirane akte iz 2014. godine, a kojim se uvodi obveze iskrcaja za određene velike i sitne pa, pelagijske vrste, među kojima su i ugodica pučanka, tunj dugokrilac i druge vrste. Također sadrži i de minimis izuzeća u odnosu na prethodni delegirani akt. Mi smo revidirali delegirani akt u odnosu na ugodicu pučanku, te također i za tunj krilace, izlov skuše, šaruna, sleđa i pižmolja, kako je to preporučeno od strana zemalja iz sjeverno s područja sjeverozapadnih voda. Ovo se primjenjuje, te također imamo i odredbe koje će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2019. godine, a sada je riječ dajem kolege koji će još reći nekoliko riječi o sredozemnom području. Dakle, tu imamo delegirani akt u kojem se izmjenjuje postojeći delegirani akt za plan E, količina odbačene ribe i ovdje smo se odlučili za amandman postojeće uredbe uzimajući u obzir sljedeće važne elemente. Prvi se odnose na moguća izuzeća kao što su norveški jastog e, te drugih vrsta koje su navedene unutra, a koje imamo u e, sjevernom području te Jadranu. Time se refitinira e, zapravo se revidiraju odredbe e, koje se odnose na posebne vrste, također se širi na geografsko područje 12. S druge strane, što se tiče sitnih sitne pa plave ribe, ovime se utvrđuju de minimis izuzeća od obveze iskrcaja za sitnu plavu ribu u mediteranskom eh, području i kao što znate već smo utvrdili eh, planove odveđaja ribe ko do sada zapravo ne postoji višegodišnji plan kojim bi se upravljala takav, takva vrsta ribolova na, Mediteranu. Stoga ovo de minimis izuzeće je uvedeno u skladu sa člankom 15. stavkom 7. o, o temeljne uredbe za ribarstvo. Ja bih rekla da, rekao da sve uznemo. Mi e, ni, na koji način ne povećavamo stope za izuzeća. Mi i zapravo ovdje samo one izuzeća koje postoje produljujemo. Eto, toliko s moje strane. Hvala vam lijepo. hvala komisiji na ovom izlaganju. Da se neki kolege žele javiti za riječ? Nitko. Dobro. Htio <laughs> vam dati riječ da odgovorite na pitanje, ali s obzirom da nema pitanja, ne dam vam riječ. Dakle, zaključit ćemo ovu točku dnevnog reda. I preći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o provedbi mjera koje imaju za cilj eh, ocijeniti konformnost eh, ribolovnih proizvoda sa, europskim tržištem. Zeleni gospođa Engström dobili su izvješće, ona je imenovana izvjesteljicom, a danas ćemo imati prvu razmjenu gledišta. Da, gospodine Ferreira, izvolite imate riječ. Da, dopustite samo jednu molbu. Dakle, izvješće o komorima. O tome bismo trebali raspravljati danas pred kraj dana. Postoji mogućnost da to odradimo ranije. Možda nakon ovog izvješća. Nažalost, neću moći ostati do kraja današnjeg sastanka. Da, to će biti sljedeća točka dnevnog reda jer ni ne može ostati. Dakle, poslije ovoga si ti naređao. Dakle, dajem riječ odmah gospođi Engstrom. Izvolite, imati riječ. Hvala, poštovane kolege. Dakle, imamo prvo razmenu gledišta, cilj da predstavim neke opće stajalište, da dobijem i vaše mišljenje prije izrade ovog izvješća. Sve o svemu mi želimo e, ovdje analizirati, analizirati propise koje se odnose na e, ribne vrste koje stavljaju na tržište u Europskoj uniji. Primjerice, to su uredba o e, kontroli ribarstva i slično. Osim toga, europski ribari moraju ispunjavati druge uvjeti primjerice propise o plaćanju poreza, radnim uvjetima, također standard koji se tiču na zaštitu okoliša i sl. Mi e, zapravo to želimo usporediti s onim zahtjevima koji se predstavljaju prema stranim proizvođačima ribarskih proizvoda koje se stavljaju na europsko tržište, primjerice pridržavanje se od određenih higijensko-sanitarnih uvjeta. Da, postoje zapravo standarde i uredbe koje propisuju propisuju uvjete, odnosno koje moraju, koji se, koje moraju ispuniti europske proizvođače, ali ne oni koji svoje proizvode uvoz, izvoze u Europu. Dodatno je postoje razni trgovinski sporazumi koji potiču e, uvoz u Europsku uniju, a pritome ne jamče ispunjavanje istih standarda. Imamo zapravo različite uvjete i propise kada je riječ o trećim zemljama i za e, Europske unije. Neke imaju slične, pa druge pak potpuno različite uvjete. Norveška, Island, Kanada, Novi Zeland. Tu imamo propise koji nije se razlikuju puno od naših. Slično se može reći primjerice, i, e, ne može se pak reći za Koreu. Ako pogledamo određene norme, 2016. 3,5 milijuna tu e, ribe je uvezeno iz 93 zemlje, pri čemu se ovdje nisu e, ne ubrajaju pridružene zemlje kao što su primjerice Island i Norveška. Dakle, imamo uvoz iz e, trećih zemalja. Pitanje žele se provjeriti, ispunjavaju li se isti uvjeti. Ako e, su e, ispunjeni svi sanitarni uvjeti, treća zemlja može izvesti, izvoziti ribarske proizvode u Europsku uniju. Također, treće zemlje moraju navesti rodove flote i sl. Trenutačno imamo cijeli popis tih eh, tih brodova u ribolovnim flotama trećih zemalja, ali kako provjeriti sve uvjete. Stoga želimo provjeriti kako je zapravo funkcionira sustav, kakva je e, zapravo suradnja između Tiđe Mare i Tiđe Sanko. I imaju e, svaka svoj popis e, plovila i flota. Na razmjenjuju li te informacije i postoji li reevaluacija popisa koji postoji u vijeće Salku primjerice. Potom dakle suradnja između ove dvije glavne uprave. E, Europska unija potiče sklapanje trgovinskih sporazuma diljem Europe. Kako se to odražava pak na trgovinu ribom? Je li e, riba određen zapravo argument e, za sklapanje trgovinskih ugovora i e, poticanje izvoza iz Europske unije. Kao što znamo, unatoč žutim kartonima, Europska unija potiže slabnje trgovinskih sporazuma sa takvim zemljama. Potom imam dakle, standarde za stavljanje na tržište. Mi ćemo tu analizirati učinkovitost i sa strane, dakle, i na strane Europske unije provedba propisa, njihovo učinkovitost na tržištu. Cilj je vidjeti što se i kako može poboljšati Pri tome mislimo da će upravo analiza uredbe o kontrole biti e, korisna. Potom koji kriteriji mogu biti utvrđeni kako bi se uspostavili jednaki uvjeti za sve dionike. Ako Ruska unija vjeruje u svoje standarde i norme, tada moramo zajamčiti da e, europski ribari koji ispunjavaju uvjete nisu diskriminirani u odnosu na ribare iz trećih zemalja. Mi želimo e, iskoristiti važnost europskog tržišta kako bismo poboljšali kvalitetu i kriterije za robu koja dolazi iz e, trećih zemalja. Dakle, moramo optimalno koristiti što nam je na raspolaganju. Europska unija može svakako e, se naprijediti u pogledu provedbe postojećih propisa, ali također i e, treći dionici mogu unaprijediti mnogo toga. Evo, radujem se vašim komentarima. Merci beaucoup. hvala. Dragi kolege, a, pa ako želi se radi, javiti, izvoli. Hvala predsjedniče i hvala s pažnjom sam saslušao gospođu izvjesteljicu, gospođu Hengstrom i čini mi se da se ovdje radi o važnom izvješću tako da ću pomno motriti analizu i prijedloge. Samo sada s vama želim podijeliti neke prve impresije. Rekli ste da je ovo važno izvješće, ja to potvrđujem jer je evropsko tržište jako važno, dakle ovdje se radi o najvažnijem e, ribarskom području na svijetu, u Europi, dakle e, u Europi se radi o ogromnim količinama. Istovremeno smo najveći uvoznik e, ribarskih proizvoda. Stoga treba staviti poseban naglasak na kontrol proizvoda koji dolaze izvan unije, mora se izbjeći da se ovdje radi o NNN To je prvi element eh, da dakle, koji moramo napraviti. Imamo uredbu 1005 kroz 2008 kojom se definira sustav koji, kojim se bori protiv eh, sustava koji nam mogu nanijeti štetu. Ono što su države uspostavile kako bi se borile protiv takozvanog NNN ribolova, e, sada moramo napraviti, izbjeći razlike u tim sustavima. Dakle, moramo napraviti, uložiti određeni napor u lukama kako e, proizvodi koji su odbačeni, odnosno koji, koji, koji se odbijaju u jednoj luci, ne bi bili primljeni u drugoj i čak nema dovoljne suradnje između luka, evo, unutar Španjolske. Imam primjere. Dakle, moramo imati veću, bolju harmonizaciju kako bismo mogli se boriti protiv NN ribolova. Između 2010. i 2015. imali smo 219 slučajeva prijevare, 49% delegacija napravljena u Španjolskoj. Tu bi se moglo intervenirati Španjolska troši puno ribolovnih proizvoda, no nažalost kontrole su i su više laksistične. Komisija je odgovorila na jedan upit koji sam je poslao. Rekla je da će poboljšati sustav, no čini mi se da upravo sada generalni direktor je doveo to pitanje, doveo to u pitanje. Komisija je rekla da želi pojednostaviti uredbu Europske unije kako bi se napravio informački sustav, kako bi se predstavio certifikat e, ulova, kako bi se imao harmoniziran e, sustav i kako bi se e, razmjenjivali podaci između država članica i da se napravi bolja analiza rizika. Komisija to jako dobro zna, no mislim da se ovdje može to spomenuti u izvješću gospođe Engstrom i inzistirati na potrebi da se poboljšaju i usklade sustavi kontrole. Zatim tu su i proizvodi koji dolaze iz eh, akvakulture i ribolovne norme, norme, sanitarne norme moraju biti istovjetne, to mi se čini logičnim. Ne radi se o tome da se ostvari neka dobit trgovinska, već da zajamči e, sigurnost potrošača. osnovu imamo ogromne norme e, koje je uspostavila Međunarodna organizacija za rad. Treba poštivati. Ja ovdje govorim o nekim najtemeljnim normama. Konačno, gospođo Engstrom, vi ste to spomenuli i slažem se s vama, naime, trgovinski sporazumi. Oni su dobri. Europska unija treba plaćati za neke stvari koje uvozi kao što je energija, dakle zašto ne bismo plaćali za druge stvari. Trgovina stvara bogatstvo i imamo često miliona Kineza koji su izvukli iz bijede zahvaljujući trgovinskoj razmjeni. Ja se ne protivim trgovinskoj razmjeni, ali te razmjene moraju biti uravnotežene i predstavljati do, dobit za sve dionike. Dakle, trebamo napraviti analizu utjecaja, moramo imati ozbiljne ocjene utjecaja, bilo da se radi o okolišnim, o socijalnim, kako bismo nastavili s tim. I općenito govoreći, sektor ribarstva u Europi je fragilan, na koji utječu trgovinske odredbe. Dakle, moramo paziti sa sporazumima o slobodnoj trgovini. Trebamo tim proizvodima postupati kao prema jako osjetljivim proizvodima. U suprotnom, ti sporazumi mogli bi razbiti i uništiti naš sektor ribarstva. U Tajlandu imamo apsolutnu liberalizaciju za proizvodnju za glede konzerviranja i tako bi se moglo uništiti e, sve pogone za konzerviranje u Europi. To zvuči jasno, ali to ne smijemo zaboraviti. Onda moramo gled preferencijalne odnose koje možda se dešava u Filipinima, tamo je paradoksalna situacija. Tu imamo zemlju koja s jedne strane koristi slobodnu trgovinsku razmjenu, a s druge strane ima e, zloporabi svoju situaciju, svoj položaj u ribolovu. Evo, toliko od mene. Za sad mislim u svakom slučaju da kultura mora biti uređena i to pomno uređena. Ne smijemo nikada izgubiti te interese suma i zato ću pomno analizirati prijedlog naše izvjestiteljice i surađivati u um, otvoreno s izvjestiteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Gospodin Bilbao, želite se javiti za riječ? Hvala predsjedniče, dobro večer želim svima. Hvala gospođu Wikstrom na njenim objašnjenjima. Moram reći da slažem s većinom onoga što je rečeno do sada glede pristupa europskom tržištu. Moramo imati usklađen nadzor, moramo imati usklađene kriterije, osobito kada se radi o europskom tržištu u okviru kojeg moramo imati puno povjerenje i biti sigurno da imamo jednaka mjerila svugdje. Moramo jasno reći, dobro možda ovdje nije najadekvatnije mjesto da se to govori, ali glede svih naših ribarskih e, sporazuma imamo akvakulturu, e, ekstraktivno, e, ekstraktivni ribolov i sektor konzerviranja. Dakle, nakon svih razgovora koje smo imali nismo u stanju spomenuti niti jednom riječju obvezno etiketiranje, odnosno označavanje glede zemlje podrijetla. O svemu govorimo, ali o tome ne. To je sektor na koji se vrši ogroman pritisak i postoje velike brige. Ovo pitanje ne smijemo prilaziti sa strahom. Naime, samo činjenica što znamo od kud dolazi neki proizvod koji se nalazi u nekoj konzervi to nam jamči određenu sigurnost i možemo bolje odrediti cijenu. Proizvod koji dolazi iz treće zemlje ne znači da je loš proizvod po automatizmu, no potrošač valjda ima pravo znati što je to što će jesti. Ako to poredimo s drugim proizvodima, onda nam nije teško, na primjer, e, u poljoprivrednim proizvodima napisati otkud je što. No, kada se pak govori o sektoru ribarstva, onda se sve mijenja. Mislim da bismo doista trebali o ovome razgovarati i naći rješenje i mislim da to može biti pozitivno za e, sektor konzerviranja. To je dobro i za poslovni sektor, a i za potrošače. Naime, ako je netko u stanju da mi iznese pet argumenata zbog kojih podrijetlo ne treba biti napisano na konzervi, onda dajte mi te argumente no u određenom trenutku <laughs> bit će, vrijeme da se osvrnemo na to. To je jedan od onih aspekata koje niste obradili, mislim da bismo to trebali napraviti. Ja se slažem s određenim argumentima koje ste predstavili osobito ono što je rekao kolega Merman. Trebamo napraviti dobro izvješće, no pristupimo ovom problemu jednom za svakda, jer sektor to od nas traže. To je najslabiji sektor, o tome stalno govori, ali nikada dovoljno. Hvala. Hvala vam, gospođe Bilbao. Da li se još netko želi javiti za riječ? Gospođo Toma, izvolite. Ispričam se izvjestiteljici, bila sam na drugom sastanku, tako da nisam čula vaše uvodne izlaganja, s obzirom da nismo još e, dobili na raspolaganje dokumente, malo je teško javljati se, no ipak e, mislim da se ovdje radi o jako važnoj temi. No, pristup tržištu gdje je jedna od glavnih koju, rasprava koju vodimo u Ujedinim kraljevinom, između osloga, ali pristup tržištu podrazumijeva poštivanje istih pravila za sve. Kao prvo to, time se izbjegava narušavanje tržišnog natjecanja, no istovremeno predsjedniče, oprostite, ali jako je teško govoriti s ovom bukom. Oprostite, o kojoj, buci govorite? A govorite o šaptanju? Ne, nije se baš radilo o šaptanju. A, bilo je glasnije od šaptanja, da, da, dobro. Izvolite, gospođo, tamo nastaviti. Dakle, kao što rekao, poštivanje istih pravila, to je gospođa Bilbao spomenula, no imamo pitanje zaštite potrošača zaštitu okoliša, zaštitu morskih stokova, minimalna socijalna pravila, čak ne želim reći niti svugdje ista socijalna pravila jer to nije moguće, no kako god moramo moći definirati minimalna pravila koja ćemo podijeliti kako bismo omogućili pristup tržištu Eto, to je ono što bih htjela reći i to na temu nečeg što još nisam čula, tako da možda samo ponavljam ono što ste vi već rekli, ispričam se naprijed. Ne, ne, gospođo Toma, nismo to čuli, budite bez brige, dakle s pravom ste se javili za riječ. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Dobro, je ovo? Gospođa Arena Francesca, koja predstavlja komisiju. Izvolite, gospođa Arena. Imate riječ. Hvala. Želim dobar dan. Da, ovdje se radi o iznimno važnom dosijevu. kad e, sagledamo ove teme na koje su osvrnuli zastupnici, moram reći da je ovo jako ambiciozan dosije i komisija e, doista s, nestrpljenjem e, se želi pozabaviti ovim pitanjem i pružiti vam e, svu pomoć koja bi vam mogla biti potrebna. Ovdje ovo se tiče nekoliko jako važnih tema. Tu imamo nekolicinu uprava. Ja ovdje se predstavljam Digimare, njen odjel za, zadužen za nadzor, no kada izvješće bude objavljeno bit će tu više e, odjela i službi koji će se time baviti. Samo što sam žel, se želio osvrnuti na ono što ste rekli, dakle komunikacija između DJ Santa i DJ Mare postoji i to je stalna suradnja kada se govori o popsima i ribolovam, o pravilima Sante i o plovilima komunikacije postoji ne samo između opće uprave Sante opće uprave Mare, već između opće uprave Mare i Trade. Dakle, naravno, uvijek se to može poboljšati i ovo je jedan od onih izvješća, jedno od onih izvješća koje nam može pomoći da se to još više savrši. Spomenuta je i uredba o nadzoru i provedba i revizija te uredbe o nadzoru. Istina je Imali smo nedavno izvješće Revizorskog suda. Podsjećam da smo imali izvješće komisije o evaluaciji te uredbe o nadzoru koja je usvojena travnju ove godine, a zatim i komisija je pokrenula inicijativu da se revidira to izvješće i taj rad je u tijeku i tu radimo jednu dubinsku analizu utjecaja. Dio te revizije ticat će se pitanja sinergije s drugim politikama i to je jedno, jedna od stvari koja je spomenuta u reviziji. Naime, govorilo se da je potrebno više sinergije i nadzor tržišta je jedno od pitanja kojim se bavimo i bavimo se isto tako i sljedivošću i moguće čak i sljedivošću proizvoda koji dolazi iz trećih zemalja koji su trenutno djelomično isključeno iz eh, odredbe o sljedivosti u ovoj uredbi. Još jedna stvar koju vam spomenuti jest e, certifikat o ulovu NNN. Dakle, komisija radi na izradi takva sustava u suradnji sa DigiSante i to je još jedan primjer e, dobre suradnje između DigiMare i DigiSante. Mi radimo na informatičkom sustavu za NNN e, certifikatu i možemo koristiti jednu platformu o praćenju koju izradila, već izradila DigiSante i za kraj. Dakle, nam, želim reći da namjeravamo imati jedan e, pravni osnov za takav rad u okviru nadzora, sustava nadzora ribarstva. Dakle, to su oni glavni elementi koje sam želio spomenuti za ovo izvješće. Kao što sam rekao na samom početku, doista se veselimo budućoj analizi tog dosija. Mi smo spremni dakle, pomoći vam ukoliko vam bude bilo potrebna bilo kakva pomoć. Hvala. Hvala gospođa Arena. Sada ponovno dajem riječ e, Linei Engström. Dobro, nema se potrebe javiti, sve se čulo, ok. Dakle, mi ćemo sada definirati rokove. To nije još e, riješeno, ali to ćemo u suradnji s izvjestiteljicom jako brzo napraviti. Prelazimo sada na izvješće Ferreira odluci vijeća kojim se prokazuje partnerstvo između sektora ribolova između Europske unije i Komora usvojeno uredbom. A da, treba također precizirati da temeljem zahtjeva izvjestitelja i naravno uz moje odobrenje prelazimo na izvješće broj deseto, deseto a prećemo na izvješće kada dođe pravi trenutak. Dakle, prelazimo sada na razmjenu gledišta o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva. Dakle, ne brinite se, vraćamo se na more. Dakle, prelazimo na Joa Ferreiru i dajemo mu riječ. Izvoli, Joa, imaš riječ. Sim. Obrigado, Presidente. Um, no dia, eh, no, final do mês de setembro... Hvala, predsjedniče. Krajem rujna Europska je komisija predložila da e, partnerski sporazum e, po pitanju ribarstva između Europske unije i e, Komora bude prekinut jer tada je onako trebao prestati biti na snazi. A to je zato što komore traže da se poštuju zakoni vezani za mm, odnosno straži mora da se vezano za NNN ribarstvo da se dakle to poštuje. E, nakon što je to rečeno Europskoj komisiji, dakle nije se više radilo na tome. Osim toga, jutros smo na našem sastanku e, čuli kakva je situacija s time u vezi e, u Europskom komisiji. Da, to je po prvi puta sada da se tako što predlaže. Do sada se govorilo o suspendiranju sporazuma, a sada se zaista traži da se stane na kraj ovom sporazumu. I osim toga, e, moramo se osvrnuti i na situaciju na komorima. Europska unija ima sporazum o ribarstvu s tom zemljom već od 88. godine. Dakle, već 30 godina je prošlo otkako je Europska komisija sklopila prve sporazume u ribarstvu s tom zemljom. E, usprkos tome, Radi se o zemlji gdje je sektor ribarstva vrlo osjetljiv. Istovremeno, e, ribarstvo je druga e, kategorija e, u gospodarstvu po svojem značaju. 10% BDP-a odlazi na E, upravo ribarstvo. Radi se o tradicionalnom malom ribolovu. I e, nemamo e, praktički tamo nikakvo preradu ribe. A tu ima puno toga što se razlikuje od drugih sporazuma. Vidjeli smo isto tako da e, ima jako malo kvalificiranih ljudi na licu mjesta. Što se tiče kontrole, puno toga nije dovoljno, a moram reći da je i institucionalna struktura vrlo slaba. Dakle, nakon 30 godina moramo se zaista zapitati, nakon što je, dakle, 30 godina nakon što je sklopljen sporazum i nakon toliko dugo suradnje, moramo se pitati pa dobro što smo 30 godina radili i kako je moguće da ta zemlja toliko kasni u razvoju ribarstva. tu je dodana vrijednost ograničena, a oni i nemaju e, infrastrukture za iskrcaj ribe, niti za preradu ribe. Morali bismo dakle razmisliti kakva je to situacija i bilo bi jako dobro da Europska komisija da informacije o tome, jer e, nemamo analizu utjecaja koji prati draženje Europske komisije da se sporazum prekine. Ja znam da će se tako što odraziti kako na gospodarstvo u toj zemlji, tako i na samo flotu Europske unije. Bilo bi zato jako dobro da nam Europska komisija da informacije o tom sporazumu kako bismo saznali kako će se eh, to odraziti. Nažalost, eh, govornikov mikrofon se je isključio. Recite nam, molim vas, što će se dogoditi kako bismo se Mm, što se napravilo kako bi se izbjeglo da se dođe u ovu tešku situaciju? Kako su bili kontakti između Europske komisije i mora, Što se napravilo kako bi se to pokušalo izbjeći i e, koje su perspektive koje postoje za budućnost, ako ima perspektiva za budućnost? Prijedlog koji sam ovdje predložila, kojeg su predložili, prihvatili koordinatori, je prijedlog zakonodavne rezolucije koja je potrebna zato što će se e, traži da se stavi, e, završi s tim sporazum da se da se on prekine, a ne radi se o jednostavnoj suspenziji. Dakle, ono što sam predložio koordinatorima jest da dođe do nezakonodavne rezolucije ili su mogli objasniti što nas brine i što mi mislimo kako bi trebalo izgledati naše partnerstvo s komorima. Htio bih čuti dakle mišljenje Europske komisije kao i e, izvjestitelje u sjeni. E, gospodin Alan Gray danas predstavlja komisiju. Izvolite, a nakon toga ćemo riječ zastupnicima. Hvala lijepa, hvala izvjestitelju što nam je predstavio komentare o e, prijedlogu Europske komisije o prekidu sporazuma o održivom ribarstvu sa e, komorima. Već neko vrijeme komorsko otočje ne poštuje zahtjeve uredbe o e, niz broj 205 iz 2008. godine, a e, isto tako i zahtjev vezano time. Komisija je provela različite istrage, s jedne strane vezane za plavi, e, za žuti karton, dakle da se radi o državi koja ne surađuje. Nakon toga je pokušala kontaktirati s komorskim vlastima kako bi se situacija razriješila. Nažalost, nije došlo do očekivanog rezultata, a to bi bilo poboljšanje situacije na komorima. Kao rezultat toga u srpnju ove godine donijeta je potrebna odluka da e, komori dobiju crveni karton, naime da oni budu proglašeni e, državom koja ne poštuje uredbu i zato da treba dobiti crveni karton i da se treba jasno reći da je to država koja ne surađuje. Kada postoji e, sporazum o održivom ribarstvu s nekom zemljom, onda ako se to ne poštuje, taj E, onda zakonska pravila nalaže da se sporazum s tom državom prekine. I prema dakle sporazumu e, traži se ne da se načini jedna studija, već jednostavno da se automatski prekine ugovor. To je i napravila komisija, postupak je prošao kroz vijeće. Na razini radne skupine na vijeću dobili smo potvrdu ovog stava i htjeli bismo da se sve usvoji što je prije moguće kako bismo bili u zakonskim okvirima. Što se tiče toga što je komisija ranije napravila u okviru sporazuma mi smo pokušali financirati putem SFPA. i e, moram naglasiti da to nije dovoljno jer se radi o svoti od 600.000 eura godišnje. To naravno nije velika svota za velika ulaganja. I Mm, ne možemo nametnuti da se provedu ta ulaganja. E, mi smo radili na tome i to je veliko poboljšanje da se stvori centar za nadzor ribarstva. E, nagovarali smo komore da s našim financijskim sredstvima registriraju svoju flotu i srede registar, što jest jedan od zahtjeva i dogovora e, preko sporazuma da se e, tako postupi. To je bio dio sporazuma. Nažalost, komori su odlučili da tako ne postupe. Jedina druga stvar koju smo mogli napraviti, ili koju smo htjeli izbjeći iz političkih e, razloga, jest da povučemo financiranje što e, izvješće će dobro shvatiti što želimo reći, bi se oni našli u još lošoj situaciji. Zamolili smo ih da situaciju isprave, oni su sami odlučili da tako neće postupiti, pa smo bili primorani postupiti na ovakav način koji se temelji na već postojećem europskom zakonodavstvu. Kontaktirali smo komorske vlasti kako bi one ispravile situaciju, međutim one nisu poduzeli potrebne korake da bi nas uvjerili kako su takve korake poduzeli. I e, zato je došlo do toga da se predloži prekid ugovora. Hvala. Prije nego što ponovno dam riječ o Ferreiri, a nakon toga zastupnicima, dopustite mi da pozdravim 18 studenata i studentica sa sveučilišta u Hamburgu koji su došli ovamo na poziv naše kolegice Ulrike Rodust. Dobro vam nam došli. Hvala vam što ste na sastanku našeg odbora. E, Joao, da li želiš reći nešto prije nego što se kolege jave za riječ ili kasnije? Dobro. Gabriel Mato se prvi javio za riječ. Hvala. Mm. Predsjedniče, i ja pozdravljam studente, želim dobrodošlicu, neka vide što se ovdje događa. A također Moram čestitati našem predsjedniku za uspjeh Francuske u Davis Cupu. Već dugo godina niste imali Davis Cup. Sigurno ste zadovoljni. Da, da, da, to evo. E, Gabriel je često bio teniski sudac. Dakle, nakon sam saslušao komisiju, čini mi se zaista jasno da sa e, pravnog e, stanovišta ta je odluka vrlo jasna i logična. Ja ovdje govorim u ime kolege e, Lopeza. I znam da su koordinatori odlučili reagirati tako kao što su odlučili reagirati. Naime, kada se poštuje zakon i kada netko u ovom slučaju komori krše sva pravila, onda se više ništa ne treba procjenjivati. E, ima li neki utjecaj ili nema utjecaja, studija utjecaja, sve jedno. Jednostavno moramo ovdje izvaditi crveni karton i tko je s time pregovarao. Sve su pitanja koje se više ne postavljaju jer se radi o tome da se zakon treba poštovati. I na taj način europske e, vlasti šalju i jasne znakove da se treba poštivati zakone i pravila i e, da se e, trebaju poštovati pravila u ribarstvu. Mi ne smijemo prihvatiti nikakve nepoštivanje na tu temu. Europska komisija prati situaciju i već davno nam je objasnila što se događa od 2015. godine na Komorima, kada 2015. kada je ta zemlja dobila crveni karton. Ali očito e, se taj ugovor neće produžiti jer e, vidimo kako e, kako ribarstvo, kako se odvija ribarstvo izvan ekskluzivne zone. Mora se zakon primjenjivati na rigorozan način. U ovakvom slučaju, ja moram reći, ja sam španjolac, a Španjolska i smatra da je ovo jako dobar sporazum. Međutim, kao što smo već čuli jutros, Španjolska je jedna od zemalja koja se najviše bori protiv nelegalnog ribarstva. Ono šteti svima. I ne možemo dopustiti da e, se tako što događa. Strategija Ruske unije čvrsta je i e, stroga. Ponavljam ono što sam rekao jutros. E, moramo biti dosljedni i sa drugačijim e, i sa drugim sporazumima i u drugim sektorima. Moramo biti sasvim jasni i odrašiti i na komercijalnom planu. Naša borba protiv nezakonitog ribarstva mora biti vrlo odlučna i čvrsta. Želim ovdje naglasiti ulogu koju igraju ribarske e, organizacije koje su učinile sve kako bi se ovakve mjere zaista provodile. Hvala. Sada Ricardo. Hvala lijepa. Pozdravljam e, i ja studente sa sveučilišta u Hamburgu. Oni studiraju ribarstvo i bit će vjerojatno naši partneri za nekoliko godina. Ali inače, što se same teme tiče, mislim da je sve bitno rečeno, a ovdje se nalazimo e, pred slučajem kada se jasno ne poštuju pravila. Jutro smo puno govorili o NNN ribarstvu. to su, mm, de, to su delikatna pitanja. Govorili smo o tome i sa zatvorenih vrata i spominjali smo i komore. Spominjali smo u tom kontekstu i e, zastave e, pogod, pogodnosti. A ne. Radi se ovdje o vrsti e, ribe koja e, se nalazi u Indijskom oceanu, koju se, znala znalo nekada da je postojala, međutim ponovno je otkrivena 1930. godina. Ona jako privlači kolekcionare, a e, zabranjena je zabranjeno ju je loviti. Inače, ovdje govorimo o sporazumu o ribarstvu, sporazumu koji već postoji 30 godina i sporazum vidimo da se ne poštuje. Komori su inače jedna od najsiromašnijih država na svijetu. A što se tiče trgovinskog sporazuma, on e, e, se odnosi na malu svotu novca od kojih je jedan dio e, bio izdvojen u svrhe ribarstva. E, koliko je tamo brodova bilo E, nešto brodova, nešto e, brodova s parangalima, e, Španjolsku ili pak Francusku. Mislim da se sve skupe radilo o 21 brodu. U svakom slučaju situacija je takva da se sporazum mora prekinuti jer se sporazum ne poštuje. Ipak moramo imati istovremeno na umu da se radi o jednoj od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Hvala lijepa. Nitko se drugi više ne javlja za riječ, pa ću ponovno dati riječ Joao. Hvala. U svakom slučaju mislim da je situacija sada e, takva da imamo pravo da prekidamo sporazum. E, hvala, Alen. E, e aos que intervieram. Eh, é evidente que não me parece. Hvala što ste mi dali riječ. Da, Čini se da zapravo nema druga opcija nego otkazati ovaj eh, sporazum i mm, zapravo ja ovdje mm, to uopće ne želim još jednom otvarati kao pitanje ovdje Ricardo, Gabriel su iznijeli e, određene dvojbe. Da, možemo, moramo moći obrazložiti ako e, želimo ne e, zakonodavnu e, rezoluciju, moramo moći obrazložiti, moramo biti jasni i kada govorimo o NNN ribolovu, moramo biti jasni i kada govorimo o sadržajima samog sporazuma što je postignuto po protekla tri desetljeća ili kako bi ja rekao što nije postupno postignuto. Mislim da moramo isto također imati na umu i odnose s tom zemljom u budućnosti. Ovo je velika odluka. Ta odluka o otkazivanju sporazuma imaće i svoje posljedice. Moramo razmotriti kako je došlo do toga i isto tako što se u budućnosti po tom pitanju može napraviti. Što ako se neke stvari promijene? <clears throat> u prošlosti imali smo E, određena pravila, a parlament nije mogao iznijeti svoje mišljenja o zakonodavnim rezolucijama. Dakle, jedino što nam je ostalo kao opcija jeste nezakonodavna rezolucija i to je bio razlog zašto smo podnijeli e, zahtjev i e, koji je odobren. Mi zaista ne mislimo da ovdje ima dovoljno sadržaja da se narednih tjedana pripremi rezolucija. Hvala ti, Žao. Prelazimo sad na točku 11. Predstavljanje izvješća 24. i 25. sječnja, 25. 26. veljače na odboru, a na plenarnoj e, na drugom zasjedanju u Ožujku. Prelazimo sad na izvješće o delegiranju odbora za ribarstvo za 25. sastanak Ajkata ili sekte, kako će vidjeti, od 16. 19. E, studenog e, tekuće godine. Dakle, imali smo delegaciju koja je otišla, našeg odbora koja je otišla 16. 19. 11. Marakeš, 25. Uh, sjednicu za lov na tunu, Atlantiku, dakle i ICAT. Tu smo imali gospođu Engstrom, gospodinu Mato, Sera Santoš i gospođu Norik Nikolaj. Tijekom te emisije zastupnici su mogli vidjeti o kojim se temama raspravlja u icat Sudjelovao sam više sjednica i radnih e, skupina. Ove godine s prvenstvom bavilo plavoperalinom tunom, uspostavljanjem pravila nadzora e, za sjevernu tunu i upravljanje stokovima e, Ajkula. Odmah dajem riječ pod predsjednici Engstrom koja je predsjedavala ovom delegacijom i drugim zastupnicima ukoliko žele, žele sudjelovati u tome. nema imaš riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Biću kratka. Dakle, i ja i cijeljene kolege bili smo na tom vrlo zanimljivom sastanku e, ikata. E, zapravo to mi je bila jedna od Mm, najzanimljivih e, delegacija u kojima sam sudjelovala. Dobili smo istinu dubok uvid kako se vode pregovori o ribarstvu i na globalnoj razini. Mislim da je to bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Naravno, imali smo dakle, ugodnu večeru, naravno imali smo i vrlo lijep uvod naravno pripremile su vrlo spektakularnu večeru, dakle nakon kad sam pristigla iz Strasbura, od divan doček, divna večera. Naravno morat ćete pročitati cijelo izvješće da vidite sve brojke što je sve dogovoreno. Međutim, naravno glavna rasprava kojoj se vodila je e, rasprava o plavoperajnoj tuni. I brifizi koje smo imali sa Europskom komisijom bili su uistinu dobri, doduše kratki, imali smo dva i pola sata za raspravu dakle, o znanstvenom eh, savjetovanju, dakle, u svim aspektima onog samog prijedloga. Dakle, imali smo vrlo, mm, vrlo detaljne rasprave, naravno nismo se složili oko svega, no unatoč tome imali smo vrlo lijepo strukturiranu raspravu, dobili smo jako puno informacije od komisije, bilo je odlično. Dakle, eh, pratila sam rasprave, a također i o tropskim eh, tunama. Dakle, to je nešto e, što će svakako biti jedna od glavnih tema na sljedećem sastanku IGATA. Dakle, moram posjetiti da je sastanaka i vrlo je zanimljivo čuti na koji način e, tome pristupaju i zemlje u razvoju koje su njihove e, dvojbe zabrinutosti. Dakle, također nije bilo odluka o drugim vrstama e, tune omako, da to je bio dobar prijedlog komisije, međutim stranke se tu nisu baš mogle složiti, dakle možda ćemo o tome čuti još više. Dobro je da sada dobro je da sada imamo zapravo mjere i za e, te vrste kao što su primjere kućak, e, dakle da dobijemo pak i mjere kada je riječ o drugim vrstama, kada je riječ o e, kornjačama ili slično. Mislim da, dobro, možda sam ja tu nešto drugačijeg e, mišljenja, ali tu ja bih rekla da je na razine ikata suradnja sa komisijom vrlo dobra. E, u izvješću ćete također pronaći zapravo e, i određene želje, primjerice želje za boljom suradnjom sa vijećem. Ali evo, ovdje ću stati, možda kolege žele reći nešto više. Hvala ti, Gabrieli. Ti si bio tu, ideš svaki put na Ajkat. Hvala, hvala, gospodine predsjedavatelju. Očito sam propustio najbolji dio sastanka. E, sad nakon što sam čuo što je Lina rekla, nisam bio na večeri, nisam vidio sve to što su pripremili konje i slično. Očito sam propustio uistinu ono najbolje. Dakle, ono što sam ja radio, sjedio sam na sastancima i e, sastanku slušao rasprave. E, dakle, što se e, tiče samih sastanaka, da, zaista zanimljivo. I ovaj put e, je o, bilo vrlo zanimljivo, jer da, međutim, moram reći da smo vodili vrlo zanimljive rasprave. Mi smo postavili neka znanstvena pitanja i prvog i drugog dana. E, primjer, no, oni su imali i naravno pojašnjenja informacije za nas. Dakle, moram reći, dakle, uistinu odlično. To je ono što je pozitivno. Kada je riječ o plavo perajnoj tuni, onda pak mm, rezultati nisu zaista toliko pozitivni. Dakle, imamo e, mjere, zaštite mjere koje idu dalje od onoga što, bi je bilo potrebno i tu zapravo pitanje koje se postavlja pitanje primjenjene metodologije. Tu zapravo to uopće nije transparentno, to su ideje, tu su, e, to su izvješća, tu su stručnjaci, čuli smo što su o tome rekli i e, druge države, e, čuli smo stajalište ikata i zapravo oni su tu zapravo odbacivali prijedlog komisije. Međutim, kada je riječ o dakle, e, zapravo odluka ne predstavlja zapravo većinu glasova koji su bili zastupljeni. Odakle, e, na koji način se postiže e, mandat? Kako kako dolazi upravo do odluke o mandatu, jer Španjolska u svom slučaju to nije podržala. Dakle, ja bih rekao da stajalište kada nije mm, zapravo stajalište koje se zastupa većina ili odnosno zastupaju svi. Nekako se tu smo dva dana pratili mm, plenarno zasjedanje i nekako, da, odluke su, čuli smo koje su odluke donesene. A sada zapravo možda bismo mogli zatražiti da e, prisustujemo mm, tim pregovorima ne samo posljednja dva dana, nego posljednja tri dana. nije da zanimljivo je čuti i ove zaključne rasprave donošenja odluka, ali mislim da tu ima i drugih e, sastanaka koji su vrlo zanimljivi. Hvala. Ricardo? Da, da, slažem se s ovime što su kolege prije mene rekli. Ta dva i pol dana koliko smo proveli sa e, Igatom, bila su vrlo zanimljiva, pratili smo vrlo zanimljive rasprave, čuli smo zanimljive argumente Drugi dan nije baš bio tako optimalan jer tog dana nije donesena niti jedna nije donesena odluka, primjerice odluka o mm, plavoperajnoj tuni, plavoperajnoj tuna koja je zapravo jedna od glavnih tema, no sve u svemu ipak je bilo zanimljivo. Sastali smo se s, s predstavnicima Europske komisije i s drugim stručnjacima koji su nam dali informaciju, odgovorili na naše pitanja također, e, ćemo se se sastali sa stručnjacima koji su radili na raznim modelama i pripremi ribolovnih kvota. Sve svemu e, složena situacija, predstavnici industrije nisu bili zadovoljni jer e, to su spostavljene kvote, nisu bili zadovoljni ni oni koji se bave zaštitom okoliša jer Mm, tu je došlo do povišenja kvota. Dakle, svako je tu negdje imao svoje mjesto, naše mjesto tu negdje između ova dva ekstrema. predstavljene su različiti, razni modeli i mm, njihova učinkovitost. to povlači za sobom cijeli niz pitanja. Referentne točke za e, izračunavanja MSV-a, dakle, mislim da sve ono što je zastupala komisija po pitanju tu ne temeljilo se na znanstvenim dokazima i to je također sadržano i u i u samom izvješću i kad tu se mora naravno uzeti u obzir razlika između istočnih i zapadnih stokova, razni pokazatelji. Stručnjaci komisije su rekli da nemamo metodologiju za um, precizno utvrđivanje biomase, za um, za um, nadzor uh, ili pak uh, praćenje uh, situacije. Naravno, da, e, postoje razne, razne metode praćenja zdravstvenog stanja stokova. To je zanimljivo. Ne, dakle, zanimljivo je e, bilo čuti i informaciju o e, smanjenju E, mlade ribe koja je dugo vremena zapravo bila na jednoj stabilnoj razini, međutim dolazi do e, njenog smanjenja. Zapravo čuli smo vrlo zanimljive činjenice, vrlo zanimljive e, ideje. Ono što mene posebno zanima su tropske vode to je ono što Portugal, tome nije posvećeno puno pažnje. E, dakle, pitanje e, mlade ribe, dakle izlova mlade ribe u tropskim vodama. Uistinu e, fascinirajući, fascinirajući sastanak. Međutim, ne samo fascinirajući, nego također i frustrirajući. Možda je tome razlog i ponajprije moja radoznalost. Gospodine Jesen, imate li nešto dodati u ime komisije? Pa, uputit ćemo se na puti sljedeće godine. L'année prochaine, notre collègue Ulrike Rodust. Dogodne će kolegica Ulrike Rodust ići na sasnak Ajketa. Da, to je udarna vijest, dakle. Želi komisija još nešto reći? Izvolite. Dakle, glede ovoga svega što je rečeno. Hvala gospodine predsjedavatelju. Evo samo kratko, samo da zahvalim eh, zastupnicama koji su eh, bili u posjetu u eh, IKAT-u, koji su sudjelovali na sastancima i sudjelovali u raspravama nekoliko riječi o e, kućaku i plavoperajnoj tuni. To se zapravo donesena je odluka i o kućaku. To je zapravo prijedlog koji obuhvaća ono što je bilo sadržano u prijedlogu SAD-a, Japana, Europske unije i prijedlog, što je bilo sadržano u prijedlogu Japana i prijedlogu Maroka. Dakle, E, zapravo ono što je odlučeno ne ide baš u onom e, smjeru ili do onoga što smo mi htjeli e, postići. Tu nismo imali, imali podršku svih Evo, radujemo se e, da nastavku rasprava još do 2019. godine temelju pitanja koje su poslane znanstvenom odboru. Što se tiče plavoperajne e, tune, s jedne strane industrija hoće više, nevladne organizacije manje. E, dakle, ono što je postalo sasvim jasno da u okviru parametara koje je postavio znanstveni odbor i pristupa predostrožnosti, dakle, dobili smo rezultat, rezultat e, koji je predvidio e, predvidio e, predvidio znanstveni odbor je 36 e, tisuća tona godišnje za razdoblje od 2018. do 2020. godine. E, u konačnici to je razdoblje je e, smanjeno, dakle za dvije godine nije više od 2018. do 2022. nego na samo razdoblje do 2018. do 2020. godine također i količina je smanjena za nekoliko tona. To je dobro za, Europsku, za Europu jer uključene su i zemlje koje su prethodno bile izvan samog sustava, primjerice Turska koja je prošli put rekla da ona želi svoje vlastite kvote izvan ovog sustava. Te smo riješili taj problem. Turska je ponovno u ovom sustavu te smo riješili onaj povijesni program, problem koji se oticao Alžira i e, onoga što, e, dakle, Alžira koji i njihovih kvota koje se, o kojima se prije nije govorilo na sastancima. Lijepa hvala, ako sam dobro razumio. Tu se radi o rezultatu koji ne usrećuje nikoga, ali zadovoljava sve. Ako sam dobro shvatio, dakle, svi su tu pronašli svoju sreću. Dakle, dobro, dragi kolege, znajte da smo iscrpili dnevni red, nismo jedni druge previše iscrpili, s obzirom da je sastanak bio dosta kratak. Dakle, sljedeći sastanak e, održavamo u Briselu 24. siječnja od 14.30 do 18 sati i 25. siječnja od 9 ujutro do 12.30. Hvala svima. Hvala prevoditeljima. Dakle, budite bez brige ovo vrijeme što niste radili, prebacit ćemo neki drugi sastanak. Hvala svima.